rezultat glasanja vidio drugačiji. Iz tog razloga mislim da bi se ponovno trebalo glasati o toj istoj temi u svjetlu ovih novih saznanja. Da, gospodine Govniš, e, logično je da smo se tim pitanjem vrlo intenzivno mm, bavili, ispitali smo ga u odnosu na naš poslovnik i e, stav gospodina Šimanskog je u odnosu na izvješće većini bio poznat i mislim da je rezultat glasovanja bio relativno jasan e, i to doista nije prvi puta da smo o tome ovdje vječali. No istina je da bez obzira na na propust koji treba kritizirati e, članak 171 e, stavak 5 poslovnika je jasan gdje kaže da o vrijednost e, o važenju rezultata odlučuje predsjednik i protiv toga se ne može podnositi žalba i utvrđeno je predsjedavajuća je utvrdila da to glasovanje vrijedi evo meni je žao što je postupak takav ali ne mogu tu ništa mijenjati mijenjati. Kolegice i kolege, jutros e, ste sigurno vidjeli transparente u dvorištu zgrade Louise Weiss oko otpuštenja e, novinara koji se drže kao taoci u Siriji. Europski parlament e, bi time novinarima želimo pokazati da ih nismo zaboravili Njihove obitelji trebaju od nas dobiti poruku da mi stojimo iza njih, da ih podržavamo svim silama. Sirija je definitivno najopasnije mjesto na svijetu za novinare. Od 2011. u Siriji 27 novinara i 98 građana novinara ubijeno, 16 novinara je i dalje e, su tamo, drže se kao taoci, neki su oteti, neki su nestali. E, Od mnogo njih e, nemamo nikakvog traga ni glasa već čitav niz mjeseci i među njima je i mnogo građana i građanki iz mnogih zemalja Europske unije, Francuske, Španjske, Poljske. To su sve naši sugrađani. E, mislim da se svi mi, uključujući mene, divimo hrabrosti tih ljudi, tih izvjestitelja koji zaista radi prava na informacije riskiraju vlastiti život i e, cijenimo e, te sve te ljude koji evo, pokušavaju u te tri godine brutalnog građanskog rata koji se više eskalira tamo, tamo svjedočiti tim događajima E, bez rada tih novinara ne bismo znali ništa o užasima tog rata, o masakru nedužnih ljudi e, i stanovništva. E, I danas mislim i na sve one novinare koje su u tom ratu izgubili svoj život, bez obzira na to da li su iz Europe, iz Sirije ili iz nekih drugih zemalja. Mi tražimo da oni odmah budu pušteni na slobodu, svi novinari koji se tamo drže zatočeni Zahvaljujem na pozornosti. Wir kommen nun zur Dolazimo sada do glasovanja oko izvješća gospođe Ferreira. Pritom moram reći da je gospođa Ferreira bolesna. Danas ju ovdje zastupa eh, gospodin Sanchez Prezedo želimo gospođi Ferrera da se brzo oporavi. Prije glasovanja ću dati riječ gospođi Bols. Um, Hvala lijepo. Jednostavno želim se javiti za riječ kako bih rekla da mi tražimo odgodu zakonodavne rezolucije kako bismo mogli nastaviti pregovarati s vijećem